Hvala. Zahvaljujem gospodine Hill, zahvaljujem također i svim zastupnicima i svima vama na spremnosti da u tako kratkom roku date pisane odgovore na naš upitnik. Hvala vam što ste došli još jedanput eh, da odgovorite na ova dopunska pitanja. Ako želite, imate još nekoliko minuta za e, kratko, kratku završnu riječ. E, dakle, to ovisi o vama. Ako želite, možete nam nešto reći kao zaključak. Mislim da ovdje već e, dugo sjedite, propustili, te, propustili ste saslušanje kolege Katajnena i možda bih samo istaknuo da što se tiče mojih osobnih karakteristika, ja sam se, ja sam htio reći da ću raditi predano s entuzijazmom na ovoj dužnosti. Radit ću neovisno i radit ću moralno. I u posljednjih nekoliko tjedana i posljednjih šest dana mislim da sam pokazao da također e, imam i otpornost na stres morao sam prevladati neke nedoumice u vezi sa svojom nacionalnošću, posebno vezano uz ovaj resor. Ja sam se trudio da se raspršete um, sumnje i nadam se da ću imati priliku da ovaj odnos koji je bio kratkog daha postane dugoročniji i da će to postati odnos koji će dati veće rezultate te da ćemo imati priliku surađivati zajedno u sljedećih pet godina. Hvala, zahvaljujem vama na otpornosti kao što ste rekli i na vašem stilu odgovaranja i tonu. I s ovime završavam sastanak. Hvala.